Samo kratko pitanje upućeno kolegici. Imate li nešto za reći u vezi poslovnika, gospođa Jala Sender, ili nešto drugo? Da, gospođo predsjednice. Ja bih htjela vas nešto zamoliti. Europska komisija je sada promijenila predstavnika, a možda bismo mogli onda i pozdraviti jednu eh, skupinu posjeditelja eh, iz Španjolske, koje, koji su došli ovdje i oni traže da se Europa probudi iz letargije. Aha, to je bilo vaše pitanje vezano uz poslovnik u redu. Sada prelazimo na odluku donesenu o programu Novih vještina za Europu s povjerenicom Marjane Tyson. Vama predajem riječ e, na početku rasprave. Gospođo predsjednice, dragi zastupnici Europskog parlamenta, veoma mi je drago što mogu biti s vama ovdje u Strasburu i predstaviti novi program za vještine kojeg ćemo službeno usvojili, usvojiti u petak i predstaviti javnosti, ali drago mi je što već danas mogu vidjeti biti s vama kako bih e, raspravila s vama o glavnim elementima tog programa. Program Novih vještina za Europu je jedan od najvažnijih programa e, unutar radnog programa Komisije za ovu godinu. To će izravno doprinijeti našem obršanju da stvorimo više radnih mjesta, gospodarski rast i više pravednosti. Želim zahvaliti Europskom parlamentu na aktivnoj suradnji e, u raspravi o vještinama iz prošle godine e, vezano o stvaranju e, konkurentnog tržištu rada za 21. stoljeće od gospođe Labalove do ove godišnjeg usvajanja izvješća Marija Kapure o zapošljavanju i e, izvješće za mobilnost, e, stukovno obrazovanje i usavršavanje. To je izvješće koje je izradio kolega Garam Gal. Da predstavim samo nekoliko od vaših inicijativa. A isto tako smo imali i vrlo korisno zajedničko saslušanje odbora za zapošljavanje i za kulturu u travnju i na tome sam sudjelovala zajedno sa kolegom Tiborom Navračićem. Uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, vještine su način za postizanje blagostanja. Sa ovim vještinama ljudi ima, mogu ispunjavati kvalificirane radna mjesta i mogu ispuniti svoj potencijal kao aktivni građani. Također, u e, globalnoj ekonomiji koja se, koja se brzo mijenja, Vještine pokazuju sposobnost Europe da pokreće inovacije, ali situacija u Europi traži sada da se djeluje. Više od 70 milijuna europljana imaju loše vještine za čitanje, E, za pisanje iz digitalne vještine. Svaki četvrti od, svaka četvrta odrasla osoba nema visoko, visoko obrazovanje. Većina osoba radi na radnim mjestima gdje se iskorištavaju njihovi talenti. 60% žena predstavljaju novi diplomirani, ali njihova stopa zaposlenosti je niža od one od, za muškarce, a istodobno 40% e, europskih poslodavaca imaju poteškoće kada se radi o pronalaženju osoba sa dobrim vještinama za radna mjesta, a Premalo ljudi imaju one poduzetničke vještine, one mentalne sklopove koji su potrebni za e, to da se osnuje vlastita poduzeća. Isto tako digitalna transformacija mijenja način na koji radimo, živimo i poslujemo i e, utječe na vještine koje su nam potrebne. U Europi postoji manjak e, visokih vještina Upravo ste vodili raspravu o tome sa mojim kolegom gospodinom Apramopulosom, a unatoč dobrim rezultatima za zapošljavanje, e, strukno obrazovanje i usavršavanje i dalje se mnogi smatraju tek drugim izborom. Isto tako sustavi obrazovanja i usavršavanja imaju za cilj da se bore sa konkretnim problemima, zapravo tu sve države članice imaju poteškoće. Dame i gospodo, program Novi vještina za Europu se usredočuje na tri prioritetna područja, poboljšanje razine vještina, i e, važnost tih vještina za tržište rada diljem Europske unije, da vještine i kvalifikacije budu lakše shvatljive, da se mogu bolje usporediti prekogranično i e, između različitih sektora, da se poboljša prognoza i razumijevanje onih vještina koje će nam biti potrebne sada, ali i u budućnosti da djelujemo aktivnije, da nikoga ne zanemarujemo i mi stoga e, želimo predložiti e, osnovno jamstvo vještine. To je nešto što nudimo državama članicama da se udruže, da niskokvalificiranim osobama e, ponude priliku da aktualiziraju svoje vještine, da nađu radna mjesta, da zadrže svoje radna mjesta i da poboljšaju svoje radne uvjete. Revizija e, europskog okvira o kvalifikacijama e, učinit će da je lakše ne usporediti i e, učinit će radnu mobilnost i mobilnost u svrhu studija lakše. Isto tako e, želimo potaknuti dionike da zajedno rade, da identificiraju koje su većine potrebne i da identificiraju praktična rješenja. Uvaženi zastupnici, Izbjeglice i migranti pristižu u Europu i imaju različite vještine koje mogu doprinijeti našim ekonomijama. Kako bismo poboljšali njihovu integraciju na tržištu rada, mi predlažemo e, alat za profiliranje vještina za državljane iz trećih država, kako bismo identificirali i dokumentirali njihove vještine i njihove kvalifikacije te njihovo profesionalno iskustvo. imamo jednu misao vodelja diljem našeg programa, a to je da poboljšamo partnerstva između poslovnih objekata poput Europski pakt za mlade. Ta partnerstva su vrlo važna kada se radi o promicanju poduzetništva i e, poduzetničkih mentaliteta. Uslijedit će i neke druge aktivnosti u idućih, u idućih dvije godine. E, mi ćemo predložiti i reviziju e, okvira za Europa s krajem ove godine vezano uz e, procjenu kvalifikacija i vještina i računamo na vas i na to da će se to brzo usvojiti kada za to dođe vrijeme. Isto tako ćemo ponovno pokrenuti koaliciju za e, digitalne vještine i digitalna mjesta kako bismo imali širok, e, širok spektar e, ljudi koji imaju te digitalne vještine i kako bismo osigurali da ljudi iz naših sektora posjeduju te vještine. Za 2017. godinu mislimo provesti reviziju okvira za glavne kompetencije, zatim promicanje, usavršavanja i obrazovanja i sustav za praćenje diplomiranih osoba da vidimo kako se diplomirana osoba uspije uključiti na tržište rada. Uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, europski fondovi su tako tu, oni nam mogu pomoći pri provedbi e, tih prijedloga e, za razdoblje između 2014. do 2020. godine imamo više od 27 milijardi eura iz različitih europskih fondova s kojima možemo promicati bolje vještine. E, europski prosperitet ovisi o e, našem najvećem bogatstvu, a to su naši ljudi. U globalnoj ekonomiji koja se brzo mijenja, Vještine naših građana bit će ono što će pokretati e, našu konkurentnost i naš gospodarski rast, a program novih vještina za Europu predlaže kako će e, Europska unija pridodati dodatnu vrijednost e, aktivnostima država članica. Ja vjerujem da zajedno možemo ostvariti potpuni potencijal u tom smislu Europske unije. Hvala vam, gospođo predsjednice. Hvala vam lijepa, gospođo povjerenice. Prelazimo sada na govornike u ime kluba zastupnika. Prvo David Kazane, dvije minute. Gospođo predsjednice, ja pozdravljam ovaj program na za Europu što će nam omogućiti da uklonimo one nedostatke i da na taj način omogućimo odraslim osobama koje imaju nisku razinu vještina da mogu naučiti same osnove poput čitanja, matematičke vještine, digitalne vještine. Isto tako je važno da se ne usredočimo samo na akademske vještine, već isto tako i na strukovne vještine. Povjerenica je vrlo dobro objasnila da vještine treba priznati kao kvalifikacije, jednako kao i akademske kvalifikacije. Kako bismo se uspjeli nositi sa tim promjenama, važno je da sve u to uključimo i socijalne dionike, poduzeća, e, institucije za obrazovanje i za strukovno obrazovanje, kako možemo ažurirati kako bismo mogli ažurirati kurikulume koji bi trebali biti više u skladu sa potrebama tržišta rada. Države članice treba poticati da osnaže svoje učitelje i profesore kako bi i oni stekli dostatne vještine. Pozdravljam program novih vještina za Europu, budući da će to nam dati razne instrumente koji su fleksibilni, koji se mogu lako prilagoditi i to na taj način možemo biti uspješni na tržištu rada koje se mijenja velikom brzinom. Vrlo je važno da postoji i koherentnost politika i rezultata u državama članica kako bismo bili uspješni. Naši ljudi moraju imati širok spektar osnovnih vještina, moraju biti pismeni, moraju moći čitati i pisati, mogu moći govoriti više od samo jednog jezika i moraju steći digitalne vještine. Ja se nadam da ćemo vrlo uskoro moći na taj način poticati poduzetničke vještine. Hvala vam lijepa. Hvala. Sljedeći govornik u ime socijaldemokrata je Juta Steinruck na dvije minute. Da, obrazovanje je naša budućnost i zbog toga bi trebalo biti prioritet u našim programima. A u proteklih godina smo imali rezove pri programima i tu su prije svega patila ulaganja u obrazovanje i u strukovno obrazovanje. I ako si pogledamo škole u Europi, onda one svakako nisu na visini zadatka što se tiče digitalne budućnosti. Mi nismo najbolji kada sad je o digitalnim kompetencijama. Ako to želimo biti, onda nam je potrebna uspješna obrazovna strategija, a po mom mišljenju ona bi se trebala sastojati od tri ključna elementa. Kao prvo, besplatni pristup obrazovanju, uključujući i e, podučavanje digitalnih vještina, e, svim mladim ljudima su potrebne horizontalne vještine koje će im omogućiti da donose utemeljene odluke, da potaknu inicijative i da e, izrade samo povjerenje u sebi. To trebamo osigurati. A mladi ljudi su tako treba imati pristup novim tehnologijama. Oni su korisnici, a ne samo potrošači. Kao drugo, trebamo e, promjene u strukovnom i daljem usavršavanju. E, zaposlenici moraju biti u skladu sa tržištem rada. socijalni partneri moraju isto tako e, biti uključeni kada se radi o, izradi strategija i programa obrazovanja. Zatim treća točka to je e, cjeloživotno obrazovanje. Sa ovim tehnološkim razvojima, ako želimo s njima držati korak i ako želimo biti i konkurentni kao Europska unija, onda moramo imati strategiji o e, kvalifikacijama s kojom ćemo suzbiti e, budući manjak vještina. Cijelo životno obrazovanje treba institucionalizirati primjerice pomoću E, minimalnih prava za plaćeni e, godišnji odmor u svrhu usavršavanja. To je prije svega potrebno malim srednim srednjim poduzećima koje ne mogu same preuzeti taj trošak. Hvala. Sljedeći govornik u ime ekr je gospodin Đislav Krasnodebski na jednu minutu. Hvala vam, gospođo predsjednice, gospođo povjerenice. Slažem se s vama, slažem se s kolegama da su vještine i e, kvalifikacije vrlo važne i mi stoga pozdravljamo inicijativu Europske komisije. Želim svratiti vašu pažnju na činjenicu da se ne možemo usredotočiti samo na problem koji predstavlja manjak e, kvalifikacija vještina. Moramo isto razmišljati kako da povećamo ponudu za kvalifikacijama i kako um, povećati raspodjelu dobrih kvalifikacija. Znamo da postoji nesrazmjer između potreba tržišta rada i većina koje imaju um, budući zaposlenici i cilj Europske komisije je da zatvore taj manjak i da ga uklonje. Ali prema jednoj studiji iz 2015. godine 25% zaposlenika je previše kvalificirano za posao koji obavljaju, a 27% zaposlenika se ne osjećaju ispunjenima u svom poslu, upravo radi toga. I to je isto tako i problem koji treba riješiti Europska komisija u okviru ove inicijative. Hvala. Hvala vam lijepa. Sljedeći govornik u ime kluba zastupnika ALDE, gospođa Martina Labajova na dvije minute. Izvolite. Hvala vam lijepa, gospođo predsjednice, gospođo povjednice, kolege. Mi s nestrpljenjem čekamo predstavljanje programa novih vještina za Europu. Utoliko više jer se tu radi o jednoj ključnoj temi, o temi koju pokušavamo s našim kolegama iz kluba zastupnika ALDE već dugo promicati. Kada govorimo o novim vještinama, onda uvijek trebamo imati na umu e, stvarne potrebe iz svijeta rada. Vi ste sama, gospođo predsjednice rekli da 40% to poduzeća ima problema naći zaposlenike sa dostatnim, dostatnim razinama vještina, uključujući sa digitalnim vještinama. To bismo možda mogli riješiti e, sa većom mobilnošću radne snage. Priznavanje kvalifikacija, e, priznavanje kvalifikacija isto tako da više pažnje posvetimo digitalnim vještinama, prilagodljivost radne snage, sve je to potrebno. Na nama je da pokažemo mladim ljudima da tržište rada i svijet rada dobro funkcionira. Zajedno trebamo raditi na tome da e, vježbeništvo e, i sukovno obrazovanje bude atraktivnije za mlade. Isto tako, postoji mogućnost dvojnog obrazovanja, dakle da se uči kroz rad i na taj način možemo možda podići standarde u strukovnom obrazovanju. Moramo činiti i više kako bismo znali što će točno biti potrebno za svijet sutrašnjice. Ako želimo da naša ekonomija raste, onda su za to potrebne sve ove navedene mjere. Gospođo Prvenice, ja vam zahvaljujem na vašem proaktivnom pristupu, na tome što imate otvoren duh kojeg ste pokazali u okviru naše rasprave i nadamo se da će ovaj program biti jedan korak u pravom smjeru. Hvala vam. Sljedeći govornik u ime kluba zastupnika Guengel je gospodin Joao Pimenta Lopez. Na jednu minutu, izvolite. Hvala vam, gospođo predsjednice. Uvijek govorimo da je visoka nezaposlenost. To je e, izlika i zbog toga želimo postići te ciljeve iz Europe 2020. A četvrtina stanovništva će i dalje ostati nezaposlena. I zatim imamo izliku e, koja se zove cijeloživotno učenje. A komisija tu pokušava e, klasificirati obrazovanje ne prema tome što je u interesu država članica, već prema tome što je u interesu tržišta rada, što je u interesu velikih e, poduzeća. Postoji elitno obrazovanje za neke, a velik dio društva se iz toga isključuje. Dakle, moramo se prilagoditi e, e, tehničkim e, naprecima, onda imamo takozvani flexicurity, socijalna prava se krše. Europska unija radnicima može dati samo ono što radnici ne žele, a to je osiromašenje. Hvala. Gospođa Jean Lambert je sljedeća u ime kluba zastupnika Zelenih na jednu minutu. Hvala. I ja isto bih e, radije vidjela da imamo cijeli dokument pred nama kako bismo mogli voditi detaljniju raspravu. Ali jasno je da e, i postoje nedostaci kod ključnih vještina, upravo smo o tome raspravljali i to ne samo kada je sad o prijedlogu o plavoj kartici, to je dozvoli rada. Mi znamo da se to događa ne samo u digitalnom sektoru, već i u sektoru inženjerstva, gdje imamo velike manjke i stoga se nadamo da će se e, s ovime ponovno pogledati primjerice vještine STEM. Kako mislimo njih razviti? Prije svega kada se radi o pitanjima spola. Zatim u nekim dijelovima izvješća smo se usredotočili na e, promjenu našeg gospodarstva u svrhu postizanja gospodarstva sa niskom razinom emisija. Tu imamo čitav niz prijedloga za vještine i doista se nadam da ćete to uključiti u prijedlog kojeg ćemo zaprimiti od vas, jer inače se bojim da ćemo biti osuđeni samo na to da ponovimo isto izvješće koje smo već izradili, a da ništa pritom ne napredujemo. Hvala lijepa. I zadnji govornik u ime kluba zastupnika je gospođa Laura Adžeja u ime FDD-a na jednu minutu. e la commissione proponeva l'agenda per le nuove competenze in materia di occupazione. che cosa abbiamo ottenuto? niente. Dakle, ono što se u proteklo vrijeme dogodilo nakon predloženog programa zapravo nije došlo ni do čega, nego se samo smanjilo prava radnika s novim reformama u Francuskoj, u Grčkoj i na drugim mjestima. Mi, odnosno vi ste tražili veću mobilnost za radnike, a jedina mobilnost koju sada trenutno možemo vidjeti na tržištu rada je odljev mozgova sa juga Europe na sjever. Snažno zakonodavstvo na razini Europske zajednice još uvijek se ne provodi na odgovarajući način, još uvijek čekamo direktivu o upućivanju radnika, nju se revidira, a i čak njene prije njene provedbe raspravlja se o mogućnosti ponovne revizije. Dakle, nemamo odgovarajuću politiku za zaštitu prava radnika, politiku koja bi olakšala socijalne probleme s kojima se Europa susreće. Zahvaljujem. Zastupnica Sander na minuti 30. Gospođo predsjednice, gospođo predsjednice, ja želim pozdraviti inicijativu Europske komisije o vještinama. Vještine su danas ključni element kako bismo odgovorili na korijenite promjene koje se odvijaju trenutno u Europi i gdje vidimo da se polariziraju radna mjesta i s jedne strane imamo visoko kvalificirana i kreativna radna mjesta, a s druge strane imamo radna mjesta koja zahtijevaju nisku razinu vještina. Ja mislim da se tu radi zapravo o tome da svim europljanima dopustimo da imaju razinu vještina s kojim će imati znanje, znanje koje ćemo obučiti nešto rade i da nešto stvare i da to bude u skladu sa poduzećima. U tom smislu mislim da bismo trebali učiniti sve kako bismo promicali e, dvojno obrazovanje. To je nešto što trebamo revalorizirati kao sukladno obrazovanje, bilo da se radi o inicijalnom obrazovanju ili o daljem usavršavanju. Isto moramo raditi na budućim vještinama u tom smislu e, nam je potrebna platforma informacijama za vještine, to možda mogao biti prvi korak, ali isto tako nam je potrebno e, i da, da imamo e, osobni pristup i da osobno pratimo svakog, svaku nezaposlenu osobu koji možda nisu toliko upućeni, ne znaju kako im može koristiti takva digitalna platforma. Gospođo Venice, ja pozdravljam vaš angažman, ali prije svega želim insistirati na potrebi da se države članice angažiraju. Hvala. Gospođo, prihvaćate li pravu karticu od gospodina Sanija? 30 sekundi, gospodin Sanji. Hvala vam. Hvala lijepo. Što se tiče strategije za razvoj do 2020. mi smo već dugo kao dio te strategije radili na toj agendi koja se bavi konkretno tim veštinama i kompetencijama. Međutim, u Mađarskoj su stanoviti koraci poduzeti koji upravo idu protiv onog što ste vi sebi kao cilj zacrtali. Jeste li s tim suglasni? 30 sekundi za odgovor. Dragi kolega, ja mislim da trebamo podsjetiti naše države članice na tu potrebu da rade na vještinama, a prije svega na obrazovanju. U mojoj državi, u Francuskoj, je vlada proglasila obrazovanje prioritetom, ali istodobno je poduzela mjere koji su obeshrabrili poduzeća a prije svega obrtnike, koji su upravo oni koji traže vježbenike i koji zapravo potiču e, vježbeništvo. Dakle, ono u čemu se slažem s vama je da doista predstoji dosta posla na država članica, a pogotovo i kad se radi o mojoj državi Francuskoj. Hvala lijepo. sada je gospođa Silvija Kosta na dvije minute na redu. Hvala vam. Cijenim doista što je povjerenica Tyson došla danas pred parlament sa programom novih vještina za Europu kako bi pokušala osnažiti ljudske potencijale i kako bi pokušala popraviti našu osnovicu vještina u Europi. Odbor Kult izložio je slične ideje na zajedničkoj raspravi sa odborom Ample kako bi mogli zajedno sa povjerenikom Navračićem zauzeti jedan holistički pristup cijeloživotnom učenju. Postoji dugotrajno nepoklapanje između potražnje i ponude na tržištu rada i moramo poboljšati kako digitalne vještine, tako i vještine za građanstvo, ključne kompetencije kako bismo mogli skupiti i ponuditi znanje koje će objediniti istraživanje, industriju, sistem obrazovanja i druge kako bismo bolje iskoristili vezu između vještina i poduzetništva. Moramo se pobrinuti da dođe do usporedivosti vještina te se usredotočiti na promicanje svjesnih e, izbora karijere. Prijedlog o jamstvu za vještine Pomoći će izgraditi osobne vještine i kompetencije, uključujući i one koje dolaze iz Europskog kvalifikacijskog programa, te formalne i neformalne vještine. Moramo se pobrinuti da se prepoznaju i vještine, priznaju vještine onih koji dolaze iz trećih zemalja. Na taj način moći ćemo stvoriti i obrazovne koridore za studente, eh, migrante koji dolaze u Europsku uniju. Voljeli bismo da se uspostavi nacionalni sistem koji će pokušati poboljšati usporedivost i pobrinuti se da obrazovanje i stručne vještine možemo bolje usporediti. Također se mora više pažnje položiti osnaživanju vještina učitelja, osobito kada govorimo o elektronskom učenju. Zahvaljujem sljedeće riječ ima zastupnica Bojlen. Izvalite. Hvala vam. Mislim da se uvijek slažemo u tome da postoji neprestana potreba za osnaživanjem vještina radnika u skladu sa pojavljivanjem novih tehnologija. No ne možemo potrebiti program za vještine kako bismo išli na ruku privatnih interesa. I nestabilne radne uvjete pokušavamo preimenovati i prikriti kao fleksibilnost. Zatim naučništva i stažiranje, to su stvari koje moraju biti ne, neplaćeno obrazovanje, a ne iskorištavanje. Dakle, podvrgavanje ovih interesa privatnima nije nešto što ide na korist društvu. Najbolji način da se ljudima pomogne da se prilagode promjenama u okolnosti jest da ih se na holistički način podučava. Učenje bi trebalo biti cijeloživotni, ali proces samopoboljšavanja koje će dovesti do stvaranja kritičnog razmišljanja. Od tog neće profitirati samo gospodarstvo, već i cijelo društvo. Hvala vam zastupnica Rendke. Povjerenice kolege, vještine su nova čarobna riječ za europske političare i to svi obožavaju. Vještine, osobito ako se radi o novim vještinama, već mogu vidjeti postare sa šarenim slovima i nasmijenim licama koje, na kojem piše nove vještine. No što to zapravo znači. Kako to zvuči kada to čuju mladi nezaposleni? Što će to za njih značiti? Hoće li im doista pružiti nove mogućnosti? ili se samo radi o strategiji kako bi se riješili krivnje za to da oni nemaju posla. Možda imate tri diplome i master diplomu, ali možda niste imali te odgovarajuće vještine pod navodnicima da dobijete posao. Dakle, ukoliko želimo raditi na tome, morat ćemo podržati obrazovne sisteme uzimajući u obzir potrebe i želje studenata, ali to popratiti isto tako investicijskim programom koji doista može stvoriti radna mjesta za koja će te vještine biti potrebne. Nove vještine morat će se pretvoriti iz čarobne riječi u nekakav stvaran pipljiv rezultat za živote ljudi u Europi. Inače nismo dobro odradili svoj posao. Hvala. Samo trenutak imamo plavu karticu od gospodina Šulca. Prihvaćate li pitanje? Izvolite gospodine Šulce, 30 sekundi. Gospođo Rajntke, ja sam nažalost imam samo jednu diplomu kao inženjer, ali ipak mi nije bilo preteško naći zaposlenje odmah poslije studija. A vi govorite o ljudima koji imaju tri diplome i jedan magisterij i ne mogu se zaposliti. Mislim da je to malo pretjerano. Jer taj problem se pogađa sve zemlje u Europi, a vaš govor sam razumio kao nešto da najbolje da ništa ne napravimo. Jednostavno da ostavimo nove vještine otvorenim i ništa ne radimo. Gospođo Rajntke, 30 sekundi ako počnemo sa Španjolskom, onda znamo da tamo imamo takvu sudbinu. Tamo imate mlade ljude koji imaju tri bačelara, tri diplome i svejedno nemaju posla. A zbog, zbog čega se to događa? Zato što nam ne trebaju samo nove vještine, nego nam trebaju prvenstveno investicije kojima bi stvorili radna mjesta za koja bi ti mladi ljudi bili pogodni i zaposlili se. To je glavna stvar. Nama trebaju vještine, ali nam još više ili barem paralelno trebaju aktivnosti Europske unije koje će stvoriti radna mjesta i tim ljudima mogućnost da rade i žive. Hvala lijepo, a sada gospođa Jane Collins na minutu i pol. Hvala vam. Kakva je svrha rasprave o programu novih vještina za Europu kada predsjednik Turske, zemlje kandidatkinje, kaže da žene koje nemaju djecu su tek na pola ljudska bića ljudi moraju moći odabrati svoje vlastite puteve u životu, da li žele imati posao, karijeru, djecu ili oboje. Turska je jedna od zemalja čije vodstvo ne poštuje žene i zanima ih samo njihova sposobnost reprodukcije ili možda da čine čiste za svojim muževima. Možda gospodin Erdogan i oni slični njemu trebaju razmotriti znatan doprinos koji su žene do sada učinile od Jane Austen do Marie Curie, sufražetkinja žena koje su održavala funkcioniranje zemalja tijekom dva svjetska rata i žena koje danas služe oružanim snagama. Kako se itko može nazivati feministom i podržavati šovinističku zemlju koja se pokušava pridružiti Europskoj uniji, meni je neshvatljivo. Nadam se da će Britankinje to također shvatiti i napustiti Europsku uniju. Podsjećam vas također da ste naravno slobodni govoriti o onome o čemu želite, ali to stvarno nije bila današnja tema o programu novih vještina za Europu. Dakle, Turska u to nije uključena. No, to je na vama da odlučite. Sljedeći govornik, zastupnica Šojderova, minuta i pol. Hvala vam lijepa. Želim zahvaliti gospođi povjerenici na uvodnom izlaganju. U ovom trenutku, nažalost, još nemamo sve informacije o tom novom programu i stoga je ono što ću sad ovdje reći, e, to će zapravo biti pitanja, neka vrsta očekivanja s moje strane što se tiče programa Novih vještina za Europu. Taj program je potreban i vi ste govorili o polazišnim točkama za taj program ne uspijevamo sniziti broj učenika koji su prekinuli prerano školovanje i dalje imamo 20% mladih koji ne uspiju završiti osnovno obrazovanje. Što se tiče polazišta za ovaj novi program na za Europu, ta polazišta se temelje na novim istraživanjima. Hoćete li koristiti neke, neke istraživanja koje već imamo ili ćete se temeljiti na rezultatima koje ste zaprimili od prije? Da li ćete se temeljiti na studijama iz PISA ili na drugim studijama? Ja se nam da će ovaj program odražavati i potrebe sa tržišta rada. Ne možemo se ograničiti samo na potrebe tržišta rada, istodobno moramo isto tako se promijeniti da se stječu osnovne vještine. Hvala. Hvala lijepa. Sada gospodin Brando Benifej na minutu. Zahvaljujem. Zadovoljan sam što konkretni predlozi za program novih vještina će se temeljiti na ambicioznom jamstvu za vještina i reviziji Europskog kvalifikacijskog okvira. Drago mi je što će to odgovarati na potrebe osnaživanja našeg, našeg gospodarstva kao i onih najranjivijih u društvu. Koji su naši prioriteti? Osnovne digitalne vještine, europski kvalifikacijski okvir, revizija sistema strukovnog obrazovanja, poboljšanje vještina, razina vještina za migrante i izbjeglice. Mjere o kojima danas raspravljamo trebale bi se zapravo smatrati komplementarnim dodatnima onim vještinama i onome što treba europskim građanima, to je obrana njihovih socijalnih prava te stvaranje novih vještina i radnih mjesta. Bez toga niti ove vještine neće biti dovoljne. Zastupnica Kuneva, sljedeća ima riječ jedna minuta. Zahvaljujem. namjera je da se pobrinemo da 75% radnog stanovništva bude zaposleno do 2020. godine. To je sastavni dio programa Europa 2020. No, neuspjeli neuspjele politike iz prošlosti neće moći riješiti probleme sutrašnjice. Odakle će doći ta radna mjesta? Nećemo riješiti problem slijepo podvrgavajući obrazovanje zahtjevima tržišta ili jednostavno baveći se komodifikacijom znanja. Došlo do snižavanja standarda tradicionalnog obrazovanja i obrazovanje danas zapravo smatramo i ponašamo se prema njemu kao običnoj robi. No osposobljavanje i obrazovanje trebalo bi biti mnogo više od toga. Ono bi trebalo doprinijeti stvaranju cjelokupnih osobnosti, a meni se čini da je program novih vještina nešto što bi trebalo ulagati u ljude i nuditi im znanje i vještine, a ne samo e, odraditi ono što traže poduzeća. Zahvaljujem zastupnica Adinolfi, sljedeća ima riječ jedna minuta. Hvala vam. Obsesija s razvojem vještina mislim da lijepo pokazuje upravo taj proces komodifikacije koji traje već neko vrijeme. Mladi ljudi postaju resurs koji je potrebno iskoristiti. Pristup Europske komisije je pogrešan jer će dovesti do nesigurnog, nestabilnog zapošljavanja, što je pokazano je kroz nedavne reforme na tržištu rada koje je od Italije i Francuske tražila Europska unija. Takva nestabilnost utječe i na naše socijalne i kulturne živote i mladi načalno postaju predmeti koji trebaju biti napunjeni vještinama što nema nijakve veze sa kritičkim dukom ili građanskim vrijednostima. Samo se odrađuje na temelju neprestanog traganja i pokušaj ostvarenja gospodarskog rasta. Jamstvo za mlade dobilo više od milijarde eura, ali bez koristi. Osobito na jugu Europe i dalje je situacija neprihvatljiva i potrebno je promijeniti tog rada, napustiti ove programe i usredotočiti se na nešto što će odraziti potrebe Europske unije. Zastupnic Van na jednu minutu pol. Gospodine predsjedateljice, povjerenice, kolege, e, znate jednako kao ja da postoje vojska mladih koji nemaju pristojno radno mjesto. U Flandriji situacija je gotovo jednaka kao i na jugu Europe. U gradovima imamo velik broj ljudi sa niskom razinom vještina i mnogi od njih imaju e, migracijsko porijeklo Dakle, razina je mnogo ispod željene, ali sada se pokušavamo riješiti takvih točaka. Ljudima je potrebno mnogo više od diplome, moraju imati cijelu e, napredneću vještina, a ovime im pokušavamo upravo to pružiti. Poslodavci također žele znati što se nalazi u toj naprednjači i postoji potreba za dodavanje novih vještina. Tako doista je bi bilo moguće ostvariti karijeru i ljudi će naravno morati raditi mnogo duže, 40 godina je više i to će biti pravilo, a ne iznimka. Dakle, ne možemo imati te mlade koji se jednostavno ne pojavljuju na radaru. Ljudi koji nemaju posla već duže vremena moraju moći dobiti priliku neke nove vještine ostvariti i prava osoba na pravo mjesto u pravo vrijeme i ono što je važno. No novi program vještina mora ljude pripremiti kako bi imali pristojne mogućnosti za dugu karijeru. Zahvaljujem na jednu minutu zastupnica Ulskog. te povjerenice, za početak zahvalila bih komisiji novom novom programu za nove vještine. Jasno mi da je to plod vašeg dugoročnog rada kojim se pokušavate pobrinuti da kvalifikacije postanu usporedivije eh, u državama članicama. To je izuzetno važno i vi mladi koji mogu biti uključeni u jamstvo za mlade, koji traže poslove na tržištu rada, koji najviše trebaju našu potporu, su cilj ovoga. Međutim, brine me E, stajalište i poimanje poduzetništva koje je uključeno u ovo obrazovanje. Na poduzetnicima je da reagiraju na promjene u društvu i nose se sa složenošću i nestabilnošću koja postoji. Nadam se da se svi slažu da je poduzetništvo vrlo važno, no ukoliko je ovo rješenje za sve probleme, to mislim da ide malo predaleko. Opasnost je u tome da bi poduzetništvo zapravo moglo biti eufemizam za samozaposlenost. Hvala vam sljedeći riječ ima zastupnice Šuntis, jedna minuta. Hvala. Gospođo povjerenice, gospođo predsjedateljice, program novih vještina za Europu koji ste nam danas predstavili zapravo se uklapao u jedan neoliberalni pristup i mislim da će deregulirati tržište rada. Zapravo će se svijet i razmišljanje poslovne zajednice samo još više unijeti u obrazovni sistem ili sistem osposobljavanja. Vidimo da danas ljudi napuštaju zemlju, zemlje poput moje odlaze u druge europske zemlje i mislim da zapravo niste dovoljno zainteresirani za pojedinca. Više vas zanima industrija, posao, velik broj nezaposlenih u Grčkoj neće ništa dobiti od ovog programa novih vještina jer će još više biti potičinjeni modernom liberalnom svijetu. Hvala. Dobar večer svima. Riječ dajem gospodinu Šulcu na minutu i 30. Štovani gospodine predsjedavajući, štovana gospođo povjerenice, danas predstavljen agenda za nove za nove vještine apsolutno odgovara onom što ja želim, zato što mislim da to našem tržištu rada treba. Naša socijalna dospjeća, e, kojim, sve što smo uspjeli, upravo se bazira na našim vlastitim sposobnostima i znanjima. I prema tome jedno unificirano kvalifikacijski sustav je od najveće važnosti za naše unutarnje tržište i za naš položaj u svijetu. Moramo pritom naravno paziti da možemo kompletno dozvoliti na kombinaciju akademskog i praktičnog znanja. Prema tome, koncepcija dualnog školovanja mi je pritom posebno važna. Mislim da je jako dobro što komisija želi ojačati taj sustav školovanja u praksi i teoriji dualni. Mislim da je zato jako dobar e, model razmjene najboljih iskustava u koji se moraju involvirati svi socijalni partneri. Međutim, opominjem vas da jednu uspješnu edukaciju nitko ne može garantirati, niti da bolja i viša edukacija automatski znači zajamčeno radno mjesto. Mislim, prva da najveću odgovornost za to snosi država, međutim isto tako i privatni sektor kao industrija moraju u tome sudjelovati i pomoć kako ne bi ljudi ostali prepušteni sami sebi i na cjedilu. Zatim, u solidnom edukaciji moraju kasnije poduzeća pomoći sa svojom praksi. Gospođo povjerenice, ako sam znate da čujemo vaše tekstove koje ćete objaviti u petak, u vezi i čestitamo. Zahvaljujem. Možemo, gospođo povjerenice, podržati vaše ciljeve, na donakle smo skeptični što se tiče instrumenta koje koristite i vrlo skeptični što se tiče načina na koji se ovo financira. Vaše ciljeve podržavamo jer se Europska unija nešto mora učiniti. Ovdje imamo najvišu stopu nezaposlenosti mladih, 40% ljudi iz poslovne zajednice tvrde da ne mogu pronaći ljudi s odgovarajućim vještinama. 50% dugoročno nezaposlenih i dalje će ostati nezaposleni. Dakle, moramo nešto učiniti, no skeptični smo što se tiče instrumenata zbog toga što nam je potrebno nešto što će funkcionirati. E, zovemo to jamstvo, no mora se raditi u jednom aktivnijem programu. Što se tiče financiranja, kako sada možemo objasniti da nam je potrebno dodatno osposobljavanje kako bismo izbjegli jazove koji su sve veći i veći Dakle, između onih koji uče o novim tehnologijama, dok istodobno imamo i druge fondove i reže se programe za zapošljavanje u državama članicama. 25% ESF-a mora e, biti usmjereno na obrazovanje. Ako nemamo odgovarajuće financiranje, stvari neće funkcionirati. Zastupnica klune. Gospođo povjerenice, hvala na današnjoj obavijesti. Radujemo se svim detaljima kada ih objavite. Kao što je prethodni govornik rekao, naglasilo bih da je 25% mladih u Europi nezaposleno, 40% poslodavaca teško pronalazi ljude sa odgovarajućim vještinama. Imamo također dugoročno nezaposleno koji ne posjeduju te vještine. Prije 20 godina, sredinom 90-ih, bila ista priča. 15% mladih je bilo nezaposleno i nisu posjedovali potrebne vještine. Dakle, radi se o istoj priči, no nečim čime se doista moramo pozabaviti činjenica što imamo program koji se time bavi, koji razmatra sektor obrazovanja i sposobljavanja, vrlo je važno. Moramo uključiti industriju i poslodavce u naše programe za obrazovanje. Nije dovoljno da samo daju svoje mišljenje, zatim se žala da nema potrebnih vještina. One moraju biti uključeni izravno u modele stažiranja, sami ih financirati jer je u njihovom interesu da E, se razvije baza zaposlenika sa potrebnim vještinama. Vrlo sam zadovoljan što ste naglasili 27 milijardi koji su na raspolaganju unutar Europskog socijalnog fonda kako bi se tako nešto podržalo i nadam se da će sve države članice iskoristiti tu ponudu i razviti odgovarajuće e, programe osposobljavanja i obrazovanja za takve vještine. Kvaliteta i mjerenje e, obrazovanja je također vrlo važno. se 17 milijuna europljana ste rekli da nemaju potrebne vještine čitanja, računanja i tu se radi o stvarima za koje su nadležne države članice, no o nečemu što moramo ozbiljno razmotriti ukoliko želimo napredovati u tom novom gospodarstvu koje je pred nama, osobito imajući u vidu globalne izazove i osposobljavanje naše radne snage. Zastupnica vi čujte, izvolite. Hvala lijepo gospođo povjerenice, gospođo predsjedavajući. Hvala vam na riječi. Gospođo povjerenice, hvala vam puno što ste nam predstavili ovu novu strategiju. Trenutno nije jednostavno, nemamo, nije dovoljno samo jedan puta steći vještine za ovo radno tržište koje se to brzino mijenja zbog digitalne revolucije i novih tehnologija. Prema tome, zbog novih radnih metoda koje se stalno razvijaju, moramo stalno učiti, stalno se usavršavati kako bi se mogli uskladiti. Međutim, s obzirom na visoku nezaposlenost u Europskoj uniji, poslodavci gotovo da ne mogu naći radnu snagu sa adekvatnim vještinama koje bi popunili eventualno postojeća radna mjesta, nova radna mjesta. Zbog toga se mora investirati više u edukaciju i posebno se treba još motivirati sve zaposlenike da dalje uz rad uče dalje, stručno se usavršavaju. Trebali bi poslodavci surađivati sa edukacijskim obrazovnim dakle institucijama na svim razinama kako bi onda se iškolovalo doista ona radna snaga koja je potrebna tržištu rada. Znam isto tako mm, i da je velika opasnost upravo u odlivu

više ljudi mora biti zaposleno diljem unije. hvala vam lijepo. E Zahvaljujem zastupnica Libacka, jedna minuta. Hvala vam predsjedatelju. Ponovila bih čestitke povjerenici. Kada govorimo o vještinama, moramo se prije svega zapitati koje je zapravo mjesto obrazovanja u socijalnom životu. Kvaliteta obrazovanja mora se mjeriti ne spremnošću, pripremljenošću za bilo kakav test, već time koliko ste dobro pripremljeni za život. Postoje druge vještine koje su nužne, horizontalne vještine, ali i socijalne i mentalne vještine. I za kraj moramo se pobrinuti da poduzetnici i druga tijela koja su uključena u samo obrazovanje imaju to na umu, ali da tražimo i obvezu da se za te mlade stvore radna mjesta. Konačno potrebno je promijeniti metode i kurikulume te uzeti u obzir neformalno, eh, neformalne oblike obrazovanja. Potrebno je dakle uključiti postojeće europske instrumente u ovo, poput Erasmusa+, kako bismo se pobrinuli da, da intenziviramo stjecanje novih vještina. Ali za one vještine koje su stječene u van Europske unije. Zahvaljujem. Zamolio bih zastupnike da poštuje vrijeme za govoranje jer imamo cijeli niz rasprava večeras e, i vrijeme nije na našoj strani. Zastupnik Murešan minuta i pol. Zahvaljujem. Kroz 20-30 godina većina radnih mjesta bit će u kvalifikacijskim kategorijama koje danas ne postoje. E, Danas je isto takva situacija usporedbi sa situacijom prije 20-30 godina, a u nadolazećim desetljećima tehnološki napredak bit će samo još brži. Znači način na koji će ljudi raditi, biti zapošljavani i na koji će provoditi svoje poduzetničke vještine u budućnosti će se u potpunosti razlikovati, a brzina će se samo povećati. Ono što mi moramo učiniti je prije svega sljedeće, mlade u Europi opremiti sa vještinama koje će, kojima će moći pristupiti radnim mjestima budućnosti raspravljamo o online tržištu, digitalnom medicinskom tržištu, no digitalne vještine su ona točka gdje sve naše digitalni programi postaju osobni točka u kojem građani imaju osjećaj da Europa za njih doista nešto čini. Što konkretno moramo učiniti? Prije svega, mislim da moramo uključiti organizacije mladih, snažnije, intenzivnije kada dajemo nove predloge politika. Drugo, mislim da digitalna pismenost mora postati jedna od ključnih vještina koja se od najranijeg doba stječe i kasnije usavršava kroz život. Obrazovni sistemi na nacionalnoj razini moraju biti prilagođeni tome. Države članice također se moraju pobrinuti da njihovi obrazovni sistemi reagiraju na potrebe tržišta te da ne gubimo utrci za globalnu konkurentnost. Moramo se isto tako pobrinuti da proračun Europe bude reaktivan na programe za mlade, da pruži tehničku i financijsku pomoć kako bismo se mogli pomaknuti sa tradicionalnog na jedno modernije obrazovanje. Hvala. Zahvaljujem. Um, I welcome the recognition in the Commission's proposal. Pozdravljam predlog komisije kako bi se mogao usvojiti jedan globalan cjeloživotni pristup što se tiče vještina gdje bi se povezale vještine za rad i za život. Mi moramo pripremiti jednog naraštaj mladih sa motivacijom, posvećenošću i usporedivim vještinama, poput poduzetničkim e, vještinama, kreativnim vještinama, vodstvom, kako bi oni mogli postati ti koji rješavaju probleme i koji su odgovorni građani moramo pripremiti te mlade za život u, svijetu koji se brzo mijenja i koji mi danas ne možemo niti zamisliti. Ono što znamo je da će taj svijet biti sve više povezan, sve više digitalan. Zbog toga je ključ stvar pismenost, digitalna pismenost, no ne smijemo se ograničiti samo na učenje o alatima i tehnologijama, već osposobiti pojedince da kritično razmišljaju i budu digitalno znati željni do one mjere da ne budu samo korisnici tehnologije, već aktivni građani u jednom povezanom društvu. Za mene okosnica ovog programa mora biti obrazovanje za građanstvo, uključujući elektronsko građanstvo, kroz formalno, neformalno i poluformalno učenje. Hvala. Zahvaljujem zastupnica Pavnova, minuta i pol. Zahvaljujem. Vještine koje su nužne za uspjeh u suštini su našeg konkurentnog, inovativnog, ekonomski progresivnog društva. Dakle, radujem sa konkretnim predlozima koji će doći. U Europi gotovo 40% stanovništva ima svoju sveučilišnu diplomu, dok istodobno svega jedna od, jedan od četiri poslodavaca uspjeva pronaći vještin, ljude sa potrebnim vještinama. Mislim da bismo za riješiti to trebali imati jedan je ujedinačeniji pristup i moramo raditi na poduzetničkim vještinama, upravljačkim vještinama, digitalnim vještinama. 90% budućih radnih mjesta zahtijevaće elektroničke vještine, no svega jedna trećina europljana koristi se internetom. Ne treba niti spomenuti da nismo u potpunosti svjesni kako će zapravo izgledati radna mjesta u budućnosti. Kako bismo se pobrinuli da postoje dodana vrijednost, moramo snažiti prepoznavanje praktičkih vještina kroz poduzetničke vještine i druge postojeće programe, kao i prepoznavanje kompetencija koje su stječene online. Vještine ne samo da trebamo osnažiti, već učiniti i prenosivim, primjenjivim i moraju odgovarati potrebama poslodavaca. Imamo jedinstveno tržište za robu i usluge, a sada je vrijeme da to upotpunimo jedinstvenim tržištem za ljudski potencijal. Hvala. Zahvaljujem, dolazimo do Catch the Eye, spontanog javljanja za riječ. Moći ću riječ dati samo četiri osobe. Žao mi je doista što moram tako učiniti, no doista kasnimo. Gospodin Montero de Aguiar, jedna minuta. Zahvaljujem predsjedniče povjerenice. Postoje dva stupa koja bi trebala eh, biti okusnica programa novih vještina. Pri svega eh, zahtjevi za jednom višom razinom zapošljavanja i čuli smo da mladi u novim nekim nekim regijama su osobito pogođeni, a s druge strane trebamo im dobiti potice za gospodarstvo jer mnoge zemlje se suočavaju sa znatnim jazom i nedostatkom profesionalnih vještina u pojedinim sektorima. Ovdje osobito mislim na turizam, turistički sektor koji zapošljava tisuće ljudi i čini dobar dio našeg BDP-a. Važno je da stvorimo alate za poduzeća, profesionalce diljem Europske unije kako bi mogli dobiti nove vještine, osobito one digitalne turizam je osobito važan sektor gdje moramo stvoriti mogućnost e, mobilnosti e, radnika kroz e, suradnju sa poduzetnicima Europe. Moramo stvoriti europsku platformu kako bi se na njoj mogli upariti ponuda i potrašnja i trebamo profesionalne usluge te omogućiti osnaživanje ljudskih potencijala. Gospodin Blanko Lopez. Hvala vam. Parlament traži već strategiju za nove vještine duže vremena, tako da doista možemo pozdraviti ovaj program. Ukoliko Europa ne želi stvarati nove prepreke, nove oblike isključivanja ovom digitalnom društvu, ukoliko želimo iskoristiti postojeće prednosti, trebamo jedan novi program osposobljavanja koji će nam omogućiti da nadiđemo jaz između ponude i potražnje što se tiče vještina u digitalnom gospodarstvu. Ono što nam je dakle potrebno su inicijative koje će poboljšati digitalnu pismenost, i internet staviti na dohvat svim europskim građanima. Potrebni su nam veći resursi za cijelo životno učenje i usposobljavanje kako bismo se pobrinuli da radnici, osobito oni sa manjim razinom vještina, dobiju potrebne vještine za jedno okruženje koje se neprestano mijenja. Zastupnica Tomašić. Davajući, kako sam jutros već rekla, današnje su članice Unije 1980. činile 30% svjetskog BDP-a

Gospodin Eterić na minutu, izvolite. Eterić, izvolite. Hvala lijepo. Čini se da Evropska unija želi kontrolirati svaki dio i svaki djelić života svojih građana. Prema tome, sta, uvesti jedinstveni standard za obrazovanje i vještine svojih građana, to znači da će trebati u svakoj europskoj zemlji Europske unije imati isti oblik edukacije, iste završetke i zapravo ćete kontrolirati šta ljudi uče, dokle uče i kako to koriste. A sve to skupa na trošak desetina milijuna ili stotina milijuna eura novca poreznih obveznika. Mislimo da bi bilo bolje da imamo manje države ili čak manje super državnog involviranja u živote naših građana. Europska unija želi kontrolirati svaku stvar, svaku fazetu života. Na nesreću i potpuno nenamjerno je to na kraju ispalo negativno i destruktivno na svakoj razini. Hvala lijepo, a sada riječ ima u ime komisije gospođa povjerenica, gospođa Tissen. Izvolite, vi imate riječ. Hvala lijepo predsjedavajući. Drage kolege, časni zastupnici parlamenta. Dozvolite da budem vrlo kratka u svojim završnim opaskama jer vrijeme leti kao što je već kazao naš predsjedavajući. Ja sam i osim toga dugo govorila u svom uvodnom izlaganju. No dozvolite da na kraju kažem kako sam jako sretna što se svi slažemo koliko je važna i potrebna ova agenda za razvoj vještina. Naravno, poboljšanje vještinem mora ići pod ruku sa makroekonomskom politikom kako bi se stimuliralo otvaranje radnih mjesta. Naravno, to će sve ići preko Europskog fonda za strateške investicije koji je jedan od naših zapravo glavnih projekata koji će predvoditi u cijelom tom projektu i koji će i u to ubacivati sredstva kako bi se edukacijom došlo do stvaranja boljih i novih mjesta. Ali dozvolite da kažem ono što je bilo kazano na sastanku prošlog travnja. Edukacija, obrazovanje, profesionalno obrazovanje moraju mlade ljude pripremiti da u cijelosti sudjeluju u društvu i postanu aktivni građani i mora im pomoći kako bi stekli vještine i to vještine iz različitih sektora interdisciplinarne. Međutim, ljudi s pravom očekuju da onda stjecanje vještina im će im omogućiti da se zaposle. Međutim, dobre temeljne vještine su odlična priprema za cjeloživotno učenje, a to je onda u interesu kako gospodarstva općenito, tako i svakog pojedinca za sebe i njegovog života. Dakle, naša agenda za razvoj vještina je zapravo jedan akcijski plan za sve, za mlade i za stare, za neaktivne aktivne ljude, za aktivne ljude, ljude koji su nezaposleni dugoročno ili koji rade. Sve će to ali ovisiti naravno o aktivnom angažmanu mnogih dionika koji ako želimo da to uspije. Naravno, prvenstveno e, privreda, zatim edukacijske institucije, sami građani, radnici, zaposleni, i nezaposleni, naravno države. Evropske parlament u svemu tome ima jednu ključnu ulogu, on će odrediti ton čitave debate koja se o tom vodi, kako na razini Europske unije, tako i u zemljama članicama. Dragi članovi parlamenta, dragi zastupnici, želim vam zahvaliti na vašoj potpori, na vašoj inspiraciji. Ja se radujem suradnji s vama i kao što sam već spomenula u svom uvodu, dokumenti o detaljima našeg plana će biti vam dostupni nakon što budu službeno usvojeni sljedećeg petka. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo gospođi povjerenici što je bila s nama i na ovime zatvaramo raspravu o ovoj točki. Dakle, sad imamo dvije mogućnosti. Ili ćemo sada prekinuti i pričekati na ministra Kundasa koji bi trebao zamijeniti i zastupati gospođu Mogherini ili ćemo nastaviti bez ministra. Možda bi trebali ipak na jednu malu minuticu pričekati pa ćemo vidjeti kada će gospodin ministar